Dragi kolege, predlažem da započnemo s radom. Nemam predsjednički bat na raspolaganju, ali vas molim da se smijemo i počnemo s radom. Dakle, imamo sastanak koji je trebao trajati tri polovine dana, a sve ćemo to obaviti u ovom jutarnjem tijeku sastanka. Čujte, mikrofon je tu, ali nemam bat. Da. Udaram po glavama i su više brbljivih kolega. Dakle, obavještavam vas da ćemo imati jedno važno glasovanje. Evo ga. Dakle, jedno važno glasovanje koje je predviđeno u jutrošnjem rasporedu oko pol sati i kako bi bilo valjano mora biti nazočna barem polovina zastupnika odbora za proračune, dakle točno, odnosno minimum 22 osobe koje trebaju glasati za, 20, za a tu se radi e, o davanju mandata Inge Gresle za izmjenu odredbi financijskih propisa koji, koje je potrebno izmijeniti kako bi se imalo uzelo u obzir politički sporazum do kojeg je došlo u okviru e, višegodišnjeg financijskog sporazuma. Svi se sjećaju modalnosti, kompleksnih modalnosti tih pregovora koji su sadržali, odnosno koji su zahtijevali da se preispita taj svježi tekst e, novih financijskih propisa i kako bi se imalo na umu ravnoteža ostvarena tijekom pregovora o višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, vidjeli ste dnevni red, ukoliko nema primjedbi usvaja se, e, obavijesti predsjednika nema ih, mimo onih koje se nalaze na Google Newsu. Nemamo ni e, izvješće prethodnih sastanaka, odnosno zapisnika koje treba potvrditi. Na njima se trenutno radi, tako da, vas, tako da vam predlažem da pređemo odmah na šestu točku dnevnog reda, koja se odnosi na odluke o primjeni vlastitih izvora, vlastitih sredstava Europske unije. Dakle, tu nije rasprava o budućnosti vlastitih sredstava, niti o sastavu, o skupini na viskoj razini, e, o vlastnim sredstvima. Radi se ovdje o tri sredstva, e, tri teksta. E, njihovi izvjestitelji su tu, napose Jean-Luc Dean i Anje Sen i o kojem predsjednica vijeća, koju ovom prigodom pozdravljam, je bila ljubazna nazočiti ovom sastanku i iznijeti nam stav predsjedništva vijeća. Dakle, možda komisija, s obzirom da nas je počastio svojim prisustvom e, glavni ravnatelj, možda može iznijeti sadržaj prijedloga koje su iznijeli, pa ćemo tražiti od predsjedništva e, odbora za proračune vijeća pa ćemo onda predati riječ izvjestiteljima. Dakle, generalni ravnatelj, izvolite. Hvala predsjedniče. Vjerujem da su stvari vrlo jednostavne. U skladu s onim što je rađeno u prošlosti i u skladu s sugovorima moramo napraviti projekt novih odluka koje se odnose na sustav vlastitih sredstava. Pravilnik o tome, a to je novina, spram prethodnog razdoblja, jer prije se trebalo donijeti samo odluku o vlastnim sredstvima, a onda imamo i sam pravilnik o stavljanju na raspolaganje vlastitih sredstava. Dakle, tu se radi o paketu koji je predstavljen parlamentu. Parlament treba iznijeti mišljenje o e, vlastim, e, o odluci o vlastnim sredstvima. I treba potvrditi, dati svoje odobrenje za tekst koji se odnosi na uredbu o provedbi. Jednom kad se ovo sve obavi, odluka o vlastitim sredstvima treba biti ratificirana od strane nacionalnih parlamenta, dakle to je postupak koji traje otprilike dvije godine, nije to nikakva novina, niti predstavlja problem. Već smo tako ranije postupali, prilikom prethodnih usvajanja odluka o e, sustavu, o funkcioniranju vlastitih sredstava. Ukoliko mi dopustite, predsjedniče, želio bih ovom prigodom zahvaliti parlamentu na potpori koji su pružili radu e, komisiji na e, vlastim sredstvima. Istina je da su nismo ostvarili sve ambicije, no ipak ostvareni su određeni napreci, osobito kada je riječ o uspostavi ove skupine na viskoj razini. Tako da mislim da e, glede svega ovoga trebamo razmotriti te nove elemente i usvajanje ovog paketa, jer će nam to omogućiti da privedemo kraju i zaključimo cjelokupne pregovore u vezi sa višegodišnjim financijskim okvirom. Eto, predsjedniče, to je ono što sam htio reći. Što se same suštine tiče i e, sredstava, dakle, okolnosti su takve da je tekst e, doslovno identičan kao i u prethodnom financijskom okviru. imamo samo tehničke prilagodbe koje su bile nužne, no nema tu ničeg novog pod nebom. Hvala. Hvala generalni ravnatelju, gospođo Anadopulo. Hvala. Predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, najljepša hvala što ste mi dali prigodu da vam predstavim danas zakonodavni paket o sustavu vlastitih sredstava Europske unije o kojem je vijeće prije tri tjedna došlo do dogovora. Kao što se sjećate, komisija je 2011. godine predstavila prijedloge za novi sustav vlastitih sredstava. To je bilo povezano s prijedlogom komisije za novi višegodišnji financijski okvir za 2014. do 2020. Ovi prijedlozi pomno su razmotreni od strane vijeća i pripremna tijela paralelno su razmatrali višegodišnji financijski okvir. Konačno, došlo je do sporazuma na sastanku Europskog vijeća 7. i 8. veljače 2013. godine, ne samo o rashodima višegodišnjeg financijskog okvira, okvira, već i o e, aspektu financiranja, dakle prihodima. Trebalo onda još nekoliko, još par mjeseci dok naše dvije institucije, dakle Europski parlament i Vijeće, nisu uspjeli doći do e, zajedničkog razumijevanja u vezi sa svim elementima koji se odnose na paket e, mjera za višegodišnji financijski okvir. Dakle, novi MMF paket, različiti zakonodavni prijedlozi i također određeni broj zajedničkih izjava. Jedna od tih izjava odnosi se i na pitanje vlastitih sredstava. Rečeno je da je potreban još dodatni rad u kraćoj perspektivi važno je ažurirati postojeći sustav vlastitih sredstava u razdoblju od 2014. do 2020. godine i treba biti jasno stavljeno shvaćeno da e, po odredbama e, ugovora iz Lisabona e, treba uzeti u obzir promjene novog višegodišnjeg financijskog okvira. Vijeće je došlo do sporazuma o paketu triju zakonodavnih prijedloga koji upravo imaju taj cilj. Složeno je da se usvoji uredbavi e, vijeća i da se e, donese e, sustav vlastih sredstava po članku 311. osnivačkih ugovora i da se ograničena primjena sljedećih ostalih vlastih sredstava koristi Dakle, odluka vijeća o sustavu vlastih uredbi, e, sredstava i uredba vijeća o metodi postupku za stavljanje na raspolaganje vlastih sredsta, sredstava. Sporazum do kojeg je došlo u vijeću uzima u obzir zaključke e, Europskog vijeća od veljače 2013. godine i tu se predviđa da sustav vlastitih e, e, sredstava u EU će ostati nepromijenjen u razdoblju od 2013. do 2020. s izuzetcima nekih izmjena e, u, koji se odnosi na mehanizme određenih država članica ili određenih izdataka e, u prikupljanju e, vlastitih sredstava kod određenih država članica. Vijeć također u ova tri zakonodavna prijedloga pokriva i druge elemente koji su izmijenjeni od usvajanja e, prethodnog razdoblja usvajanja sustava za vlastita sredstva usvojen 2007. godine. Tu se uključuje dakle poruk, e, mjere za posredovanje koje se odnose na e, statističke, e, korištenje statističkih podataka i tako da će vlastita sredstva imati gornji krov od 1,3% i 1,29% i poravnat će se s praksom koja postoji 2010. Dopustite da rezimiram. Zakonodavni prijedlog o vlastitim sredstvima koji je usvojilo vijeće ima tri glavna cilja koje slijedi. Prvo, zadržati nepromijenjenim postojeći sustav kako god je to moguće. Drugo, imati na umu elemente koji su promijenjeni nakon 2007. godine, usvajanje izmjena po, koje uvodi Lisabon, ugovor iz Lisabona i treće poravnanje sustava vlastih iz sredstava sa zaključcima e, Europskog vijeća o višegodišnjem e, financijskom okviru za razdoblje 2014. do 2020. godine. E, nakon donošenja ugovora o vlastim paketu vlastitih sredstava u vijeću, tri zakonodavna prijedloga trenutno revidiraju e, odvjetnici pravnici. Završna verzija bi trebala biti jako brzo na raspolaganju i bit će prosljeđena odmah Europskom parlamentu. Europski parlament bit će zamoljen da odobri nacrt prijedloga ovog zakonodavnog teksta koji se odnosi na sustav vlastih sredstava. Također se poziva parlament da odobri i e, odluku vijeća o sustavu vlastitih sredstava i o metodama za stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava kada se usvoji mišljenje o e, prijedlozima. Nadam se da će Europski parlament e, hitro usvojiti svoje, svoje mišljenja i dati svoje odobrenje kako bi prije kraja saziva ovog e, Europskog parlamenta mogle te mjere biti usvojene. Najljepša hvala na pozornosti. Najljepša hvala gospođo na ovom predstavljanju stava vijeća. Gospodine izvjestitelju Dejan, izvolite. Hvala predsjedniče. Kao što nas je podsjetio glavni ravnatelj, predlaže nam se ovdje klasični paket kojim se upravlja vlastitim sredstvima. Želim ipak naglasiti da tu postoji jedan pozitivan aspekt, a to je da je vijeće, pretpostavljam na prijedlog komisije, e, dakle da vijeće u skladu Lisabonskim ugovorom je napravio jedan zasebni dio o provedbenim mjerama gdje se koristi postupak suglasnosti kojim se poštuju ovlasti Europskog parlamenta. Mislim da je to pozitivan aspekt. Što se pak tiče sadržaja i načina na koje ćemo formulirati naš prijedlog, mislim da se moramo koncentrirati na osnovni tekst vlastitih sredstava, te da ćemo morati podsjetiti na činjenicu da je komisija dala i druge prijedloge, da je te prijedloge uvijek podržavao parlament, no vijeće nije uvijek slijedilo taj put. Moramo također naglasiti da ćemo mi dalje biljaniti činjenicu da tražimo vlastita sredstva, te da želimo da skupina na visokoj razini brzo započne s radom, te da dođe do zaključaka koji se nameću i koje parlament želi. Što se pak tiče ovog teksta koji se zasniva na temeljima vlastitih sredstava, Parlament se treba konzultirati prema tome, na parlamentu je tek da da mišljenje. Stoga smatram da to ne treba nužno napraviti na način da se predlažu amandmani jer to nema puno smisla. E, trebalo bi dakle sve izmijeniti. Ali mislim da prema našem mišljenju moramo podržati izvorni prijedlog komisije te da moramo izraziti želju da putem skupine na visokoj razini e, krenemo u tom pravcu i da dođemo do teksta e, kojeg bismo mogli formalno usvojiti jer ne možemo formalno usvojiti ovaj tekst i moramo naglasiti naše e, naš stav u vezi sa svojim sadržajem. Hvala Jean-Luc, sada Ana. Hvala lijepa. Da, potpisujem u potpunosti ovo što je rekao Jean-Luc. I kao što je rekao e, ravnatelj, ovo se upućuje nacionalnim parlamentima. Ja zaista preporučam zastupniku svih e, nacionalnih parlamenta, dakle svakom zastupniku nacionalnih parlamenta da pažljivo pročitaju ovaj kratki tekst i da se zapitaju imaju li oni ikakvog pojma o čemu taj tekst govori. Mislim da tekst, kakav sada imamo, potvrđuje potrebu da se organizira skupina na visokoj razini te da se organizira novi sustav. Ukratko, Preporučam da se napravi ono što je rekao Jean-Luc. Hvala Anna, a sada Helga Truppel. Hvala. Mislim da bismo se možda malo više morali pozabaviti činjenicom što možemo učiniti i moramo li postaviti više uvjeta jer suglasnost Europskog parlamenta s višegodišnjim financijskim okvirom bio je dan pod uvjetom da se radi na vlastitim sredstvima. Do sada se visoka skupina nije sjela, e, nije srela u okviru tri mjeseca od usvajanja višegodišnjeg finanskog okvira. Mislim da bismo ovaj posljednji zakonodavni paket morali iskoristiti da na vijeće izvršimo pritisak da počne s radom ta skupina na visokoj razini. Mislim da bismo morali biti spremni odgoriti formalno usvajanje ovog zakonodavnog paketa sve dok visok, skupina na visokoj razini ne počne konkretno s radom. Stoga e, se založem za to da postavimo neke uvjete kako bismo ostvarili više, jer e, osobno smatram da nije prihvatljivo da se ništa konkretno nije poduzelo. Hvala. Jan Mulder. Hvala predsjedavajući. Informacija koju smo dobili je nešto što je po mom mišljenju vrlo znakovito. Po prvi put se od parlamenta traži suglasnost po pitanju vlastih sredstava, no to je e, nešto novo. E, treba otprilike dvije godine da se nešto promijeni, ali vjerojatno da zamislite da se dogodi nešto nezamislivo i da Europski parlament ne da suglasnost. Kako bi posljedice bili toga? Jer e, dogovor od 8. veljače prošle godine je e, nešto što e, smo napravili, a do čemu smo mi do sada govorili? To je govorilo o vlastitim sredstvima i o potrošnji. O potrošnji smo već govorili, ali, odnosno rashodima, ali što nismo uopće spomenuli ništa o vlastitim sredstvima osim organiziranja visoke skupine. Dakle, parlament se za sada složio samo s jednim dijelom sporazuma od 8. veljače. Dakle, moje pitanje, ako mi kažemo ne na to, kakve će biti posljedice? Hvala lijepo. Dakle, to ako atomska bomba padne na parlament? Možda izvjestitelj hoće dati neki odgovor. Što ja mogu odgovoriti? Nekako bih rekao, naravno objatit ćemo se pravnoj službi, što će biti zanimljiva premijera za same e, pravnike. Čini mi se da s pravnog stanovišta dogod se ne donese nova odluka, da stara odluka vrijedi i primjenjuje se. Drugo, s političkog stanovišta jasno je da bi to u okviru Europskog vijeća stvorio problem i e, da bi se tu dovelo u doveo u pitanje višegodišnji financijski okvir koji je sačinjen između dvije europske ustanove. Drugo, bude li parlament predugo odgađao svoju odluku, tu će se vjerojatno parlament e, optužiti da ne radi svoj posao s formalne strane. I e, dakle, ako mi e, ne damo, eh, ako izdamo suglasnost, onda to ima pravne posljedice, ako ne damo suglasnost ima političke posljedice i pravne. Nadam se da će naši izvjestitelji zajedno sa eh, pravnom službom donijeti neku odluku. Žanlik, izvolite. Da, eh, dodao bih da u sadašnjoj situaciji bez obzira na pitanje da se to vezuje za pokretanje rada skupine na visokoj razini. Tu bi nam predsjednik možda mogao reći dokle se stiglo u e, ustrojavanju te skupine na visokoj razini. E, mislim da bi ipak e, bilo u našem interesu da prije nego što o tome govorimo na javnoj sjednici da se održao prvi sastanak skupine na visokoj razini i da se vidi da se cijeli sporazum vezan za višegodišnji financijski okvir primjenjuje. Ali e, odbiti e, sve na osnovi e, mjera provedbenih mjera bilo bi kontraproduktivno jer e, paket vlastitih sredstava kao takav za, za njega vijeće zapravo ne treba našu suglasnost. A kao što je predsjednik rekao, on bi moglo odbiti one e, aspekte koje se sada mogu primijeniti za taj paket, a mi bismo izgubili pak e, jer e, vijeće poštuje ono što stoji u temeljnim ugovorima. Pa prema tome mislim da se ne smijemo tu igrati s vatrom. Hvala lijepa. Za Aldo se želi javiti za riječ. Hvala predsjedniče. Rado bih e, se pozabavila samim sadržajem ovog prijedloga. To nije ništa novo. Znate da s našeg stanovišta cijeli sustav vlastitih sredstava i prijedlog kojega vidimo nisu dovoljni, to je sasvim jasno. Ne samo da se tu ne radi o održavanju e, statusa quo, već se vraćamo unazad e, po pitanju e, vlastitih sredstava. Europska unija sada ima jednog člana više, a sve manje i manje vlastitih sredstava. Po našem mišljenju, sustav vlastitih sredstava ne bi toliko trebao ovisiti o zemljama članicama nego o stvarnim vlastitim sredstvima. A naročito na čuvenom porezu za, na financijske transakcije koju neki smatraju čistom fantazmagorijom. E, Tajim se prijedlogom namjeravaju unijeti male izmjene i novi način izračuna e, samih zemalja članica. Međutim, na ovaj način ne može se izmijeniti temeljni problem i mislim da ćemo i dalje biti slučajni s istom vrstom poteškoća bude li se primjenjivao ovaj prijedlog. Drugim riječima, ostaćemo u potpunosti ovisni u odnosu na zemlje članice. Hvala. Hvala Alda. E, prema tome, sada vidimo da je situacija jasna po pitanju ova tri teksta. Kao što je rekao Jean-Luc Dean, e, to je novi aspekt primjenje Lisabonskog ugovora. Što se tiče kalendara skupine na visokoj razini, cijela stvar kasni, kao što znate, E, nije se moglo dogoditi tko će presjedati tom skupinom na visokoj razini, nisu se moglo dogoditi tri institucije. Svijećem postoji problem što se pak tiče i broja članova te skupine na visokoj razini. Međutim, treba i to je prihvaćeno, tu skupinu što prije ustrojiti i što prije treba se organizirati njezin prvi sastanak. E, prema najnovim podacima, najvjerojatnije 25. veljače će ona početi s radom, predsjedavat će Mario Monti, a tu će biti predstavnici dakle, sve tri institucije, tome jučer obavijestilo grčko predsjedništvo. Taj raspored rada kompatibilan je s našim rasporedom rada koji smo predvidjeli za proučavanju tih tekstova. 4. ožujka ćemo proučavati nacrte izvješća. Sedmog ožujka e, će biti rok za podnošenje amandmana. 1. travnja ćemo na ovom odboru glasati o tome kako bismo u travnju mogli na plenarnoj sjednici to izglasati e, kako to e, e, bi bilo završeno na kraju našeg saziva i kao što to nalaže zdrav razum. Hvala. Prelazimo sada na četvrtu točku dnevnog reda. Glavne smjernice proračuna za 2015. godinu. Dakle, što se tiče samog ovog odbora i molimo da Ajder kaže što o tome misli. Hvala lijepa. Ja ću sada e, pokušati analizirati uložene amandmane. Amandmane se trebalo uložiti do jučer. Činjenica je bila da je se puno toga e, događalo, ali sam ipak barem na brzinu pokušala pregledati te amandmane. Hvala najprije izvostiteljima u sjeni. E, e, pokušat ću sročiti kompromisne amandmane, naravno pokušavajući pritom ne izmijeniti smisao izvornog teksta. Sljedećeg tjedna ćemo poslati kompromisne amandmane izvjestiteljima u sjeni i klubovima zastupnika. Četvrtog ožujka ćemo glasati o tome na e, sastanku odbora. Prema tome ostaje još malo vremena. E, htjela bih zamoliti izvjestitelje u sjeni da mi kažu nešto o amandmanima što su ih uložili ali htjela sam također reći da bih ovdje rekla par riječi o tome što treba stajati u kompromisnim amandmanima. Najprije ću govoriti o prioritetima klubova zastupnika. Prioriteta ima puno u ovim smjernicama za proračun. Osobno sam izdvojila najvažnije prioritete. Međutim, također sam izdvojila i paragraf, je pridjelila paragraf u kojem bih e, govorila, ne bih rekla o sekundarnim prioritetima, već nekim glavnim obilježjima. <clears throat> Pučani e, govore o industrijskoj politici, što je jedan od prioriteta Europskog parlamenta, iako se ovdje ne radi o prioritetu samog europskog proračuna. Mislim da ono što se krije iza industrijske politike jest jedan e, zapravo izraz e, plana za Evropsku uniju, ali proračun je potreban jer bez proračunskih sredstava prioriteti ostaju mrtvo slovo na papiru. Što se pak tiče digitalne agende, koja je jedan od prioriteta i koju ćemo naravno unijeti i u opće smjernice, ne mislim e, da se ti prioriteti moraju naći u prvoj skupini prioriteta. Govorimo ovdje o obrazovanju malim i srednjim poduzećima, ulaganjima, razvoju i tako dalje. Posljednji put smo o tome razgovarali, ali nismo o tome razgovarali E, ništa u dubinu. Govorili smo i o nezaposlenosti, naročito nezaposlenosti malih. Postoji poseban fond koji se time bavi, prema tome to jest specifičan prioritet. Htjela bih dodati da je borba protiv nezaposlenosti općenito nešto što mora biti prioritet Europskog parlamenta. E, nadalje, htjela bih još nešto reći vezano uz opće smjernice. Što se tiče amandmana klubova zastupnika, vidim da nisam bila dovoljno jasna u jednom paragrafu mog teksta u kojem se govorilo o financijskom okviru i e, da proračun e, mora biti nešto što može omogućiti reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. E, klubovi zastupnika po mom mišljenju dali su malo e, bizarno upozorenje koje je bilo vezano za to to e, što je po mom mišljenju čudno ne možete se dogovoriti oko jednog teksta i onda ga pokušavati izmijeniti na neki drugi način ako se čovjek ne slaže sa višegodišnjim financijskim okvirom ne možemo sada ništa do revizije 2016, za 2016. i 2017. godinu. Drugim riječima, nije moguće sada izmijeniti dogovor koji je postignut neke se stvari e, mogu napraviti putem proračunske politike, ali ne može ga se dovesti u pitanje. Što se pak tiče e, plaćanja i humanitarne pomoći, uloženo je puno amandmana. Koristim priliku što ovdje predstavnike Europske komisije da tražim neke informacije o tome. Već sam se obratila Europskoj komisiji, tražila informacije, međutim dobili smo podatke koji su kontradiktorne prirode. Kažu nam s jedne strane da što se tiče dospijeća plaćanja nema posebnih problema, međutim svi podaci koje dobivamo e, nam ukazuju na činjenicu da će do problema s plaćanjem doći prilikom izvršenja proračuna a sve ono što se odnosi na humanitarnu pomoć nam kaže da su neki projekti zapravo na mrtvoj točki zbog e, načina na koji se prima ta, primaju sredstva za pomoć. Mislim da se radi o dovoljno osjetljivoj temi da bismo u općim smjernicama o tome govorili u cijelom jednom paragrafu. Inače, posljednji puta sam rekla da je cilj e, toga da smo stavili prilično općenite smjernice, e, važno kako bismo to poslali komisiji koja bi se time mogla koristiti e, važna i da bi oni trebali imati takve E, takve opće smjernice. E, postoje neke stvari, neke amandmani kojima dijelim osnovi mišljenja o tome, ali mislim da su oni prespecifični. E, recimo 21. pa zatim dva amandmana gospođe Holmajer koje su, dakle, po mom sudu puno previše specifični, recimo, prelaza i sporazum sa odjeljka 3 4 na 4 i tako dalje. Jasno mi je što se po tim misli, ali mislim da ova specifična pitanja nisu za općenite stvari. Isto tako, amandman gospodina Lavije o e, e, nekim bolestima. E, možemo o tome govoriti ovdje i kada budemo pregovarali s vijećem, to ćemo trebati uzeti u obzir morat ćemo imati amandmane koji su više usmjerene na proračun, ali mislim da da te amandmane nema mjesta u općim smjernicama. I još jedno pitanje za komisiju. Nemate li možda svježije podatke što se pak tiče računa koji stižu na plaćanje za 2013. godinu? Jer za sada su jedini podaci koje imamo za kohezijske fondove E, Odnosi samo, dakle, samo za kohezijski fond, ali ne znam imate li ažurne podatke za druge e, aspekte. Možda ako ih nemate sada, možda biste mi ih mogli kasnije dostaviti kako bi u izvješću imali naj Dakle, najsvježije podatke. Mislim da sam dakle, tu uključila ono što se odnosi na amandmane klubova zastupnika koje ću uklopiti u e, kompromisne amandmane. Hvala izvjestiteljice. Evo, komisiji su upućena neka pitanja. Gospodine ravnatelji, možete li odgovoriti na njih? Da, hvala predsjedniče. Gleda ove zadnje točke o e, računima koji stižu na plaćanje za kraj godine 2013. godine potvrđujem da što se tiče strukturnih fondova iznos računa za plaćanje država članica koji nisu mogli biti plaćeni do 31.12. Taj iznos iznosi 23,4 milijarde eura. Unutar tog iznosa imamo više manje polovinu koja čak i uz račune za plaćanje nisu mogli biti plaćeni jer postupak revizije zahtjeva određeno vrijeme. U osnovu ono što je jako interesantno jeste da se može vidjeti da postoji velik rast, što je uobičajeno, no ove godine još više nego uobičajeno. Zadnjim tjednima prosinca, pa čak i u zadnjem tjednu prosinca, no istovremeno to nije polučilo plaćanja u sječnju i veljači, već će doći do e, sve većih plaćanja u ožujku, upravo zbog tog fenomena, odnosno problema revizije računa koje će podastrijeti države članice. Eto, to sam htio precizirati. Nemam uzase točne brojke, ali ću ih dostaviti izvjestiteljici mi ih naravno imamo na raspolaganju i proslijedit ću ih. Želim iznijeti još jedno mišljenje o računima koji stižu na plaćanje u vezi sa e, humanitarnom pomoći. E, četvrtog ožujka će biti rasprava s tim u vezi u nazočnosti povjerenika Levandovskog i povjerenice Georgijeve, no želimo ovdje ponoviti da što se toga tiče nema iminentnih problema. Što se tiče računa za plaćanje u vezi sa humanitarnom pomoći, imamo situaciju koja je dosta napeta, ali isto vrijedi za sve račune za plaćanje za 2014. godinu. No, ta situacija je stvarno doista pomno razmotrena E, to, su radili, to smo radili zajedno s kolegama koji su zaduženi za nadzor e, za upravljanje humanitarne pomoći. E, krediti su stavljeni na raspolaganje za humanitarnu pomoć ove godine, dakle uopće nisu smanjeni spram prošlih godina, no s obzirom na nasljeđeni dug od prošlih godina, postoji jedna razlika koja je sad još više akcentuirana s obzirom na odluke koje su donijele e, e, u vezi sa računima za plaćanje i e, sredstvima koje su na raspolaganju. Tako da imamo račune za plaćanje koji su se kumulirali i moramo ih plaćati jer imamo na raspolaganju dosta kratak rok, 12 do 18 mjeseci. Dakle, ponavljam, danas nemamo problema kada je riječ o plaćanju humanitarne pomoći i raspolažemo kreditnom linijom, odnosno proračunskom linijom za e, eventualne probleme ukoliko u drugoj polovini godine dođe do poteškoća. Dakle, to možemo ili raspodijeliti ili e, revidirati proračun. Eto, hvala. Hvala ravnatelju. Iskorištavam da naznačim, kao što je najavljeno, da smo se dogovorili prošlog tjedna s koordinatorima da pozovemo povjerenika Lerandovskog i povjerenicu Georgijovu četvrtog ožujka, dakle za naš sljedeći sastanak, kako bismo vidjeli kakva je situacija s kreditima e, e, za plaćanje, osobito kada je riječ o humanitarnoj pomoći, jer nam je to e, skrenuta pozornost od brojnih E, humanitarnih organizacija, dramatična, teška situacija na terenu, čak e, se u nekim borbenim područjima e, mora zatvarati bolnice, što izaziva jako dramatične situacije. S druge strane, što se tiče humanitarnih kredita, na temelju onoga što znamo i što nam je potvrdio opći ravnatelj, situacija je jako napeta što se tiče plaćanja e, proračunskih e, davanja za 2014. godinu i moramo vidjeti da li postoje neke e, druge žurne mjere poput virmana transfera, da li, da li do toga treba doći kako bismo se nosili s nepredviđenim situacijama, e, osobito razdoblju e, kada, s obzirom da je ovo iznimna godina, imamo izbore, dakle, e, da se može nositi sa svim eventualnostima u razdoblju kada se nećemo sastajati. Ovo je prvi proračun kada imamo znatno smanjen proračun spram prethodnih godina, jako je velika napetost, dakle što se tiče plaćanja 23, malo više od 23 milijarde strukturnih fondova, kao što je to rečeno, život je nažalost puno nepređenih stvari i izvan Europske unije gdje e, ima e, dosta žalostnih i skupih kriza. Unutar Europske unije imamo brojne klimatske katastrofe gdje je potrebno e, da se koriste sredstva za prilagodbu globalizaciji na dosta nepređen način, kao što je to bio slučaj prošle godine. Dakle, hoćemo biti sigurni da ostavljamo čiste račune i da će se u tom razdoblju kada se ne budemo e, sastajali, dakle kada budemo između dva saziva parlamenta mogne e, nositi sa nepređenim situacijama. Što se tiče ove iste teme, imam dvije osobe koje se žele javiti za riječ. Najprije Monika Olmajer. Gospodine predsjedniče, drage kolegice i kolege, hvala lijepa. Najprije se želim priključiti riječima predsjednika u vezi sa humanitarnom pomoći e, kontradiktorno je ako mi u europskom parlamentu tražimo visoke standarde za izbjeglice a s druge strane e, humanitarnu pomoć koju smo obećali milijunima ljudi e, iz financijskih razloga ne možemo isplatiti mislim da E, ti ljudi inače ne mogu preživjeti i e, na temelju spoznaja iz prošlih mjeseci e, smatram da je doista neophodno i mislim da bismo trebali imati sastanak na tu temu sa povjerenicima. Želim također zahvaliti kolegici Rubijal što je e, stavila na raspolaganje smjernice. Što se tiče e, strahova u vezi sa specifičnim temama, razumijem to što je rekla u vezi sa kakvim bolestima životinja i tako dalje, ali kad je riječ o nezaposlenosti mladih, i e, nezaposlenosti općenito onda one zemlje koje imaju premalo industrije premalo proizvodnje njima doista treba pomoć od Europske unije inače ćemo inače nekim zemljama nećemo moći pomoći E, lijepo je to govoriti im da same nešto trebaju poduzeti ali to ne može biti europska strategija dakle e, što se sadržaja tiče ja apeliram da e, govorimo i o odgovornosti europske unije u vezi sa stvaranjem radnih mjesta i povećavanjem proizvodnih kapaciteta na primjer e, Portugal, Španjolska, tu postoje e, specijalisti za e, informacijske tehnologije. Zašto mi nismo u stanju razviti strategije koje bi ovim zemljama pomogle da razviju proizvodnju u tom sektoru? Naravno da ne možemo reći svim tim ljudima da dođu u Njemačku. Oni, e, ti ljudi e, moraju dobiti šansu i u svojoj zemlji. Dakle, e, možda to treba nekako drugčije formulirati u ovom u ovim smjernicama, ali ja molim da se u ove smjernice uvrsti jedna jasna formulacija E, koja bi se ticala toga jer je to bitno za budućnost mnogih mnogih ljudi u Europskoj uniji. Kao drugo, e, zadovoljna sam, e, zahvalna sam Ajdar što se tiče financijskog okvira, višegodišnjeg financijskog okvira, ne možemo već 2014 E, početi sa revizijom tek donjetog višegodišnjeg financijskog okvira ali naravno da mi želimo e, jasnu sliku e, kakva je situacija sa plaćanjima i u kojoj mjeri smo možda već u poteškoćama što se tiče recimo plaćanja za 2013. Dakle, moje pitanje ravnatelj opće uprave bi bilo u kojoj mjeri ćemo u 2014. imati isti fenomen kao e, u prošlom e, razdoblju, a to je da zbog dugih pregovora, e, dugotrajnih pregovora dolazi do nekih zastoja u, u provedbi i u plaćanjima nekih starih računa dakle tu nam je potrebna jasna slika naravno u okviru ovih smjernica moramo naći jednu formulaciju e, koja se tiče toga da želimo e, da se sva dospjela plaćanja e, plate E, želim jasno reći da trenutno ima više općih uprava koje interno koje se ne mogu uopće međusobno e, složiti oko toga kako zemlje odnosno oni koji provode različite programe trebaju te programe implementirati dakle iz iz Dakle, iz iste e, opće uprave koja e, je e, nadležna za program kasnije dođe zapravo negativni odgovor, ne, ne, to tako nismo zamislili. Dakle, mislim da je tu potrebna koordinacija, dakle, između općih uprava, tijela koja su nadležna za provedbu programa i zemalja članica. Potrebni su nam jedinstveni zahtjevi, već imamo treći e, slučaj gdje revizori unutar e, opće uprave se ne slažu sa onima koji su odobrili program. Što u tom slučaju učiniti ako se unutar jedne opće uprave e, ljudi, odnosno nadležni e, jednostavno ne mogu složiti međusobno. Iz tog razloga e, želim ukazati na to da je to e, s točke sa odbora za proračun potpuno neprihvatljivo. Dakle, da, se, da je revizija drugog mišljenja nego instanca koja odobrava program. E, dakle, to je e, strukturna tema, tu se radi o strukturi proračuna. Ako komisija e, nešto drugo predlaže nego ono što je Europski parlament preporučio, onda smo već opet u situaciji da je proračun da je struktura proračuna e, kriva, pogrešna i da moramo mijenjati strukturu proračuna. Dakle, to bi nam sigurno e, donijelo nagradu za popularnost kod e, Europske komisije ako budemo tražili e, strukturne promjene proračuna. Mislim da su to stvari o kojima treba od samog početka razgovarati. To nije samo zadaća Europskog parlamenta i o tome ne treba razgovarati tek naknadno. Hvala Monika, sada Helga Trupeljma. Hvala lijepa. Što se tiče smjernica, htjela bih još jednom naglasiti da u skladu sa strategijom za 2020 mora jedan od prioriteta biti smanjivanje emisija stakleničkih plinova. Imam još jedno dodatno pitanje za komisiju. Kada je riječ o e, frontloadingu, e, kako bi se e, izbjeglo traćenje fondova zanima me mišljenje komisije kad je riječ o frontloadingu nekih programa. Hvala lijepa. Kolegica Suza ima riječ. Dobro jutro. Htjela bih iskoristiti ovu priliku da postavim nekoliko konkretnih pitanja komisiji. I to o situaciji e, znanstvenih istraživanja u Portugalu i o fondovima e, za tu svrhu Europske unije 2009. proračun je iznosio 1,6% e, BDP-a, a 2013. brojka je bila 1,5%. Drugim riječima, još uvijek na razini 2008. Vlada Portugala tvrdi da ima problema sa pristupom fondovima Europske unije za namijenjenih e, znanstvenom istraživanju. Dakle, portugalska vlada e, tvrdi da iz tog razloga ne može investirati u znanstvena istraživanja. E, zato molim komisiju da potvrdi ili opovrgne ove tvrdnje portugalske vlade. Mislim da bi to bilo korisno ja sada ne govorim samo kao e, Portugalka nego i kao članica odbora za proračun. Dakle, govorimo o proračunu za 2015. Također, e, molila bih detaljnije informacije o primjeni programa u zemljama e, koje su pod intervencijom. Može li nam komisija dati više informacije o tome kako se fondovi e, upotrebljavaju u tim zemljama koje su u programu stabilizacije? E, danas je ovdje e, ravnatelj opće uprave pa e, se nadam da nam on može dati te informacije koje bi nam bilo vrlo korisne. Hvala lijepa. Ako nitko drugi ne traži riječ, onda ponovo dajem riječ ravnatelju opće uprave. Hvala predsjedniče. Što se tiče ovog zadnjeg javljanja, htio bih reći da bi bilo korisno više pojedinosti o temama koje želite da obradim, jer nisam u potpunosti shvatio u čemu je problem. No, ako mi date više pojedinosti, onda ćemo se postrati da vam stavimo na raspolaganje sve informacije koje imamo. Kada je riječ pak o pitanju gospođe Olmajer, o 2014. godini spram 2007. Ukoliko sam dobro shvatio, ovdje govorimo ili o kreditima na plaćanje ili ili o obavezi ili o preuzetim obvezama. E, situacija je puno jača, teža sada nego 2007. jer smo naslijedili e, obveze od ranije. Tako da moramo e, se suočiti sa situacijama, imamo smanjene, e, smanjen e, račun kredite za plaćanje koji su manji od 6%, a davanja su veća za 4,6 milijardi eura, dakle matematički govoreći im doće, do problema. Tako da mislim da kada dođe trenutak za to morat ćemo e, posegnuti za svim sredstvima za fleksibilnost koja se otvorena ovim novim, novim financijskim, e, višegodišnjim financijskim okvirom. To mi se čini u potpunosti jasnim, očiglednim. Rezultati na kraju godine će uveliko ovisiti o ritmu plaćanja, no kao što znate, mi smo iznijeli jednu hipotezu za 2014. godinu prema kojoj je napravljena jako umanjena procjena iznosa e, stavljenika raspolaganja za 2014. godinu većina njih e, odnosi se na sredstva za plaćanje za prethodni višegodišnji financijski okvir. Tako da možemo iznijeti hipotezu da će ritam e, e, pristizanja zahtjeva za plaćanje biti velik, tako da ćemo krajem godine doći do znatnog značajnog iznosa kada je riječ o nepodmirenim plaćanjima, dakle koje će trebati podmiriti. Eto, to je analiza koju možemo sad napraviti. Govoriti o točnim iznosima danas bi bilo dosta neznanstveno u najmanju ruku. Kad je riječ o reviziji, nisam dobro razumio pitanje, no možda možemo to bilateralno pogledati. Kao što mi je kolega Silvano prezagovorio, govorio, zakonodavstvo je toliko nejasno i rezultati kompromisa dovode ponekad do nejasnih eh, situacija, tako da nije nemoguće da postoji različita tumačenja između različitih operatera. No pogledajmo konkretno koji je to problem s kojim se suočavate pa da vidimo da li vam možemo pomoći da e, to pitanje uznapreduje. E, o, po pitanju gospođe Trupel o frontloadingu, pa da, 2015. godine posljedice donesenih odluka u vezi s frontloadingom e, već sada u okviru pregovora o višegodišnjem financijskom okviru i inicijative koje je donijelo Europsko vijeće u vezi sa malim i srednjim poduzećima, što se odražava na naš prijedlog proračuna i na usvojeni proračun. Zasad e, za sad smo prenijeli na 2015. godinu odluke e, o front loadingu, a to znači naime da će se to odraziti na sposobnosti plaćanja. Jer ćemo imati veći pritisak, osnovno to smo i rekli, tijekom pregovora, konkretno o e, Common Provisions Regulations, o e, strukturnim fondovima, tu je došlo do određenih inicijativa E, zahvaljujući kojima e, smo dobili više sredstava na raspolaganje, ali naš problem, nas koji se bavimo proračunima, e, je bio sljedeći. Razumijemo da hoćete prebaciti na početak troškove kako bi to imalo odraz na gospodarsku situaciju, ali treba znati da imamo problem plafoniranja Dakle, gornje granice i taj problem gornje granice ostaje i kao što sam malo prije rekao gospođo Almajer, jasno je ukoliko dođe do potrebe da ćemo e, mi morati posegnuti za sredstva na raspolaganju e, europskim fondovima, e, ali ta fleksibilnost je dosta ograničena za 2014. godinu imamo određenu maržu, ali po našem mišljenju, a i po mišljenju Europskog parlamenta, tu se radi od 700 milijuna eura, a potrebe su od 4 milijarde i nešto eura. I to su dakle ta sredstva koja imamo e, to je taj manevarski prostor koji imamo na raspolaganju kako bismo riješili probleme e, računa koji pristižu na plaćanje za 2014. godinu. Eto, hvala. Najviše hvala. Gospođo izvjestiteljice, hoćete? Ne? Nemate dodatnih e, komentara? Dobro, podsjećam da glede ovog dosija rok za podnošenje amandmana istekao jučer ima 60 amandmana, izvjestiteljica nam je dala već prvi uvid u to sve, onda ćemo vidjeti kako doći do kompromisnih amandmana s izvjestiteljima u Sijeni. Predviđeno je glasovanje ne idućeg tjedna već za 15 dana, dakle četvrtog ožujka e, s ciljem da se u ožujku, dakle u Strasburu, o tome glasuje u Strasburu. Dobro, dakle hvala vam. Možemo sada preći na petu točku dnevnog reda. To je ostatak, dakle, proračuna za 2015. godinu i dajem riječ izvjestitelju Salvadoru Garigi. Eh. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dopustite mi da u ime odbora za proračun čestitam vam čestitam rođendan koji ste imali jučer, niste ništa rekli, ali mi smo to saznali, dakle čestitamo. Drugo, htio bih e, odmoru, odboru predočiti nacrt e, proračuna za druge institucije za 2015. S tim započinjemo malo e, prekasno jer predsjednik parlamenta zbog drugih obaveza nije mogao predsjedati e, sastanku e, biroa koji je održan prošloga tjedna zato malo kasnimo ali mislim da ćemo još, još uspjeti E, održati prvotni plan e, a to je da to dođe na dnevni red e, plenarne u ožujku. Biće izvjesnih poteškoća u vezi s tim, na primjer tekst će biti na raspolaganju samo na engleskom, ali već smo se složili da, tu, da nam je tu potrebna maksimalna fleksibilnost i da ćemo e, tu uspjeti možda obaviti tu neobičnu proračunsku proceduru neposredno pred izbore Eh, a kada novi parlament eh, započne sa radom oni će eh, nastaviti s time. Također imamo i problem što neke smjernice koje sada usvojimo, odnosno odluke koje donesemo će utjecati na novi parlament a oni će možda htjeti sami reći nešto o recimo ukupnoj razini e, troškova e, i jer će to utjecati i na rad parlamenta u 2015. Dakle, jasno je koliko je važno razdvojiti procjene od e, zapravo analize proračuna koju onda radimo u rujnu. Dakle, bit će na novom parlamentu naravno da donese odluke e, o brojkama e, kad je riječ o povećanjima. Ne znam hoće li to raditi isti izvjestitelji ili neki drugi novi, ali eto to je demokracija, to je ono što se događa nakon izbora. U svakom slučaju moj posao jutros je da vas izvijestim o procjenama, dakle e, E, to je dokument koji e, smo podastreli koordinatorima prošli tjedan u Strasburu. E, iako sam rekao da će sljedeći saziv parlamenta donijeti odluke o ukupnim troškovima, opća načela su jasna od samog početka. Moramo biti realistični, moramo se pridržavati proračunske discipline, i e, razumnog e, upravljanja financijama. Prije koje je opća uprava e, zacrtala za nam se čine razumnim, razumnima i o njima se već razgovaralo u zajedničkoj radnoj skupini i između odbora za proračun i biroa odnosno radi se o tome da se oslobode sredstva pritom ne umanjujući e, E, svrhu ovog parlamenta, a to je zakonodavna e, funkcija donošenja zakona, e, što je razlog zašto parlament uopće postoji. Što se tiče administracije, sredstva koja su neophodna za 2015. kako bi se ispunili prioriteti E, moraju e, se povećati u odnosu na prošlu godinu za 3,8%. E, Ukupni iznos će se popeti na 1,822 milijardi eura, a od tog povećanja 0,67% odgovara procjenama administracije za plaćanja Dakle, zbog toga što će neki zastupnici e, prestati biti zastupnici nakon ovih izbora, mislimo da su to obvezna plaćanja jer se e, zasnivaju na statutu. E, nadalje 1,42% od tog povećanja su e, planirana plaćanja za zgradu Konrada Adenauer u Luksemburgu, to je dugoročna investicija i tu su e, izvjesna plaćanja obavezna u 2015. Potom postoji trošak e, koji nije u pod tim specifičnim naslovima, a on se poveć, e, tu, se, tu se radi o povećanju od 1,47%, što je slična brojka ili možda čak niža nego e, stopa inflacije predviđena za 2015. U svakom slučaju, ako e, odbacite obvezna plaćanja i ako se zadrži porast od 1,74%, to možete postići samo strukturnim reformama i zamrzavanjem proračuna za parlament, kao što je već učinjeno prošlih godina. Važno je to shvatiti. E, ja ću kasnije e, detaljnije nešto reći o tome. U svakom slučaju slažemo se o mjerama štednje koje su e, uključene u proračun parlamenta osobito kad je riječ o štednji na e, e, usmenom prevođenju i pismenom prevođenju dokumenata dakle na zahtjev ovog odbora mislim da se u tom pogledu ide u pravom smjeru Strukturna, strukturne uštede su već e, primijenjene u ovom parlamentu, e, nešto od toga je već spomenuto i to su važne uštede e, za parlament, 25 milijuna eura na primjer se uštedilo na troškovima za prevođenje, također 4 milijuna eura na putnim troškovima i 28 milijuna je ušteđeno e, na troškovima za zgrade e, nadalje e, prebacivanje upravljanja mirovinama za zastupnike je također donijelo uštedu od skoro dva milijuna eura. E, nadalje planirane su daljnje uštede e, na troškovima za zgrade. Ono što želim istaknuti je da kad smo radili nacrt ovog izvješća e, razradili smo neke brojke koje se tiču upravljanja e, proračunom parlamenta i drugih institucija i ono što smo vidjeli je da je proračun parlamenta smanjen dvije godine uzastopce 2013. i 2014. a također smo vidjeli da je u pet od šest godina e, e, ako se isključe izuzetni troškovi zbog e, proširenja Europske unije i zbog e, primjene e, Lisabonskog ugovora što je izazvalo bitne administrativne troškove i također troškove za ovogodišnje izbore. Dakle, ako te sve troškove isključimo, onda ćete vidjeti da je u pet od šest godina E, došlo do nominalnog smanjenja proračuna Europskog parlamenta. Drugim riječima, u ovom sazivu parlamenta e, završno sa ovom financijskom godinom e, smanjili, uspjeli smo postići stvarne uštede u smanjenje administrativnih troškova. Dakle, to je, to predstavlja doista neke žrtve s naše strane E, i stvarno smanjenje troškova Europskog parlamenta. E, među idejama kojima se sad bavimo za smanjenje daljnjih troškova e, radi se o sedam područja i radna skupina pod vodstvom Georgea Lyona je već identificirala područja gdje se planiraju daljnje uštede jedan način je da se radi prevođenje dokumenata samo na, e, ako, ako, e, na zahtjev, ako se to zatraži. Radi se o među, također međuinstitucionalnim sporazumima sa e, odborom regija. Mislim da smo to dogovorili u Strasburu i E, e, radi se o sporazumu o upotrebi naših e, prevoditelja i od strane drugih institucija dakle to bi i poboljšalo odnosno ubrzalo rad parlamenta i radi se o tome da se usvoji ideja parlamenta bez papira što bi značilo da bi svi odbori trebali razviti sustav e, e, prevođenja na zahtjev za sastanke, za sve druge sastanke osim plenarne, plenarnog zasjedanja gdje naravno moramo E, osigurati prevođenje na sve jezike, ali na drugim sastancima, osobito na sastancima odbora, e, prevođenje bi se osiguralo samo na zahtjev članova. To bi u osnovi bilo ono bitno tih procjena koje će se podastriti e, odbor za proračun i klubovima zastupnika. Htio bih zaključiti time što ću reći e, da ćemo imati sastanke e, između odbora za proračun i e, konferencije predsjednika. Nadam se da ćemo postići sporazum o ukupnim troškovima i odnosno smanjenju tih troškova pri čemu e, o tome ćemo razgovarati na sastanku koordinatora ali u osnovi plan je da se e, zaključi sa glasanjem na plenarnom zasjedanju u ožujku u Strasburu o tim e, procjenama koje ćemo sada podastreti odboru. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Gajer sada ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. E, mi smo u klubu zastupnika SID imamo neke primjedbe na ove dokumente koji su podastrijeti. Prva primjedba se odnosi na predviđeni porast e, proračuna Europskog parlamenta. Sa čuđenjem sam e, slušao potpredsjednika Vidal Kvadrasa, on je ponavljao riječi kao što su zamrzavanje i štednja i e, posebni efekti, tako da sam se stalno pitao da li se možda varam, ali govori se o porastu troškova za 3,8%, a to je nešto što, što se nama socijaldemokratima u ovom odboru čini kao previsoka brojka. mislim da bismo tu morali ostati na eh, stopi inflacije kao brojci dakle sa zabrinut, imamo izvjesnu e, zabrinuti smo u vezi sa postupkom dakle govorimo o dokumentu e, koji e, konferencija predsjednika europskog parlamenta još nije prihvatila može se dogoditi da se taj dokument još promijeni do sada smo još nismo ovdje na odboru vidjeli generalnog tajnika parlamenta to nije mišljeno kao kritika upućena njemu ali smatramo da je potrebno da možemo e, direktno s njim pregovarati o proračunu europskog parlamenta do sada nismo imali tu priliku i mislim da to treba kritizirati e, dakle želimo razgovarati o tome sa generalnim tajnikom e, parlamenta na bilo koji način E, dakle, imamo nacrt izvješća gdje e, bismo trebali e, pozdraviti sporazum koji bi trebao biti potpisan 4. veljače, a koji još ne, ne poznajemo. može biti da je dobar, može biti da je u skladu sa našim e, idejama, ali smatram da treba spomenuti da do sada nismo imali mogućnost e, provjeriti e, sadržaj tog prijedloga, tog nacrta, tako da mislim da bismo trebali e, imati napismeno taj nacrt kako bismo znali e, s čime se trebamo složiti. E, dakle, novo izabrani parlament njemu bi trebali da bismo prepustiti odluke o, o proračunu za 2015. 15. mislim da je to zapravo banalno mislim da ili, to, ili odluke o proračunu trebamo potpuno prepustiti novom sazivu parlamenta ili se mi trebamo e, njime pozabaviti. Ali ne možemo mi e, razrađivati smjernice a e, koje nisu nikako obvezujuće za novi saziv. Dakle, ne razumijem te argumente E, naravno da pitanje da li te e, odluke zapravo treba prepustiti e, novom sazivu parlamenta mi se pitamo da li iza toga stoje političke namjere generalni E, po našem mišljenju bi se na klubovima zastupnika trebalo razgovarati o tome jer to će imati velike posljedice na rad svakog zastupnika pojedinačno i klubova zastupnika tako da se ja e, ne osjećam baš dobro u vezi s tim da e, mi trebamo sljedeći saziv parlamenta obvezati da se pridržavaju nekih naših smjernica, a pritom se time još nismo niti pobliže pozabavili. Mislim da trebamo ostati u okvirima stope inflacije i mislim da bismo se u vezi s tim e, trebali naviknuti e, na to da se govori o ograničenjima proračuna, a ne o uštedama. Dakle, e, mislim da još ima e, prostora za e, ograničavanje proračuna kako bismo ostali unutar stope inflacije. Hvala lijepa kolega. Sada riječ ima Helga Tröpl ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Kao što je rekao eh, kolega Gajer, ovo ovaj povećanje je preveliko, ne možemo prihvatiti povećanje od 3,8%. Mislimo da bi ono trebalo eh, se uslediti eh, uskladiti sa stopom inflacije. Što se tiče strukturnih izmjena, htjela bih vam dati jedan primjer kad je riječ o putnim troškovima. U prošlim godinama smo ih smanjili, ali sada će doći do bitnog povećanja tih troškova. Dakle, tu se ne može govoriti o strukturnim uštedama. Možda biste mogli to malo komentirati, jer to je neuvjerljiv argument govoriti o strukturalnim uštedama a, e, a sada odjednom imamo povećanje tih troškova. Hvala Elga. Monika Monika Holmer ima riječ. Htjela sam samo nešto kratko reći. Kolega Gajer e, nije svjestan toga da smo prošle godine dva puta u, na odboru razgovarali o ovom ugovoru mi smo sve informacije e, dobili na raspolaganje i e, prezentirali ih odboru kad se radilo o pitanju koliko će se e, tu računati koliko ne imali smo intenzivne razgovore i sa klubom zastupnika SID što se sadržaja tiče e, razgovarali smo o svemu tome možemo to još u jednom napismeno podastreti ali e, mislim da što se tiče e, tog toga svega već smo zapravo dobili odob, potvrde od e, svih klubova zastupnika, dakle nas se pitalo, nije se nas zaobišlo i čak smo imali priliku e, to odobriti ili ne odobriti. Hvala lijepa, Jan Mulder ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče, bit ću vrlo kratak. George Lyon ne može danas biti ovdje e, danas, ali mi liberali smo e, mišljenja da trebamo e, smanjiti proračun parlamenta ali 25 milijuna za troškova za zgrade i plaćanja E, zastupnicima kojima prestaje mandat mislimo da to ne možemo e, postići ako smanjujemo proračun. Hvala izvjestitelju izvolite. Hvala predsjedniče. Ja sam vam predstavio procjenu izvješća glavnog tajnika. Tu se radi o proračunu koji je dosta specifičan, inzistiram na tome. I naredni saziv odbora za proračune donijet će konačnu odluku, tako da će tu doći do čitanja, idućeg proljeća i ova, ovaj saziv odbora za proračune se neće očitovati o tom pitanju, odnosno donijeti odluku. Prošle godine smo znali točno kakav će biti razvoj situacije i napravili smo e, nacrt procjene u trećem četvrtom mjesecu, a u e, devetom desetom mjesecu smo donijeli konačnu odluku što se tiče proračunske procedure, ali ove godine je drugačije jer neće iste osobe donositi odluke. Dakle, konačnu odluku će donijeti odbor za proračune ovog Europskog parlamenta, ali u devetom i desetom mjesecu. Dakle, to će biti drugi kolege, drugi odbor, drugi parlament, drugi klubovi zastupnika koji će imati možda drugačije prioritete nego što je to slučaj s nama. Ne znam, ali mi moramo dati neke smjernice. Sami ste o tome govorili, želite veću štednju, dobro, svi se mi slažemo s tim. Svi mi želimo da se smanji proračun spram onih 3-4-2% e, proračuna. Kao što je rekao kolega Milder, postoje neki statusni elementi, statutarni koji su obvezni, postoje neke stvari koje su u statusu zastupnika koje moraju biti ispoštovane, mislim, na naknade predviđene za zastupnike koji neće biti ponovno izabrani u idućem sazivu. To je predviđeno pravilnikom. Ja sam postavio određena pitanja generalnom tajniku, potom s tim u vezi još nisam dobio odgovor, mi ćemo se osvrnuti na to pitanje kad, budemo, kad se budemo zva, bavili idući e, idućeg utorka e, savjetovanjem, vidjet ćemo dakle koliko su te statarne obveze obveze jer to predstavlja velik dio ovih procjena. S druge pak strane, kada je riječ e, o politici u s nekretninama, pa znamo da su to obveze koje moramo ispoštovati. Ne ispoštovati, ne podmiriti ta plaćanja, dugoročno bi izazvalo veće kamatne stope Dakle, možda ćemo 2015. godine uspjeti uštedjeti nešto, a od 2016. i 2017. imat ćemo dodatne troškove jer ćemo morati platiti zateznu kamatu zbog neispoštovanih rokova. A i to predstavlja velik dio proračuna. Evo nekoliko brojki. 3,4, preći 3,4 na 1,7% podrazumijeva da će odbor za proračune napraviti uštedu do 37 milijuna eura. Dobro, to je moguće, ali ipak su to veliki novci i nadam se da su klubovi zastupnika spremni da nam iznesu određene prijedloge o tome gdje misle da se može doći do ovih 37 milijuna eura kako bi se proračun povećao samo e, u razini inflacije. Mislim da bi bilo jako korisno vidjeti u kojoj mjeri tih 3,83% su važni. Dakle, koji dio ovih 3,83% ne možemo ne podmiriti? A onda u okviru mirenja sa predsjedništvom klubova zastupnika vidjet ćemo u kojim sektorima možemo i dalje e, imati uštede. Posjećam vas da je ovo osobita godina, prvi put o, imamo, smo primijenili određ, e, neki status e, zastupnika, što nije postojalo na prethodnim izborima. Dakle, 2010. godine. Tada nije postojao status zastupnika kao takav i situacija je bila drugačija. Tako da ćemo se morati osvrnuti na sve te elemente tijekom postupka mirenja. ja i moj klub zastupnika se slažemo da trebamo ostati na štednji i ta politika štednje, podsjećam vas, nam je omogućila da imamo dva proračuna sa stvarnim negativnim povećanjem proračuna, a u pet drugih godina došlo je do smanjenja proračuna, nominalnog smanjenja proračuna. Dakle, to bismo trebali u ovom narednom proračunskom razdoblju napraviti, pod uvjetom da znamo koja su plaćanja obvezna. Moram ispoštovati sporazum i sa e, odborom regija i gospodarskim socijalnim e, e, vijećem. Gospođa Holmajer je to podsjetila i to bi nam omogućilo određene uštede. Zatim, donekle smo zakasnili zato to što predsjednik Šulc nije mogao predsjedati e, sastankom e, predsjedništva u Strasburu zbog poslovnih obveza. Dakle, to nije odgovornost glavnog tajnika, već predsjednika Šulca koji nije mogao predsjedati tim sastankom. Dakle, to što smo, što kasnimo tjedan dana, evo sad sam vam dao razlog. Tako da danas raspravljamo o tome, a da se predsjedništvo o tome nije oštovalo i da nije došlo do sastanka predmirenja. Ja sam vas zamolio da napravite još dodatni napor zbog ovih e, konkretnih iznimnih e, situacija. Dakle, molim vas za malo strpljenja, za suradnju i da idućeg tjedna možemo organizirati e, koristan i plodan sastanak pred mirenje, što će nam omogućiti da idemo na samo mirenje, ukoliko se ne varamo oko 24. veljače. Hvala. Gospodin Geri traži ponovno riječ, izvolite. E, samo kratko sam se još jednom javio za riječ jer e, želim reagirati na dvije stvari koje su izrečene Naravno da u sporazumu sa odborom regija i gospodarskim odborom e, da sam svjestan toga a ali kolega e, Gariga ja mislim da nije naša da nije naša uloga kao kluba zastupnika da mi nađemo E, gdje se može uštedjeti. Mislim da e, ovaj odbor ima taj zaključ, e, tu zadaću tako ja vidim podjelu uloga to ne isključuje da mi e, možemo biti kreativni, ali e, to je posao glavnog tajnika administracije parlamenta i ovog odbora. Mi ne možemo umjesto njega raditi taj posao. Mislim da na taj način ne možemo raditi. Merci. Hvala, zadnji govornik. Ima samo jedno kratko pitanje za Salvadora. Rekli ste da ukoliko se smanji, dođemo na stopu inflacije, uštedit ćemo 36 milijuna eura, no koliko se ja sjećam, e, u biti svake godine europski proračun Europskog parlamenta završio je sa e, znatnim e, suviškom svake godine. Postoje li ikakva statistika s tim u vezi, bilo bi zanimljivo vidjeti gdje ima manevarski prostor unutar proračuna, jer koliko se stvarno sjećam, suvišak je čak e, bio veći od tih 36 milijuna, no možda moje sjećanje, možda me moje sjećanje vara, no bilo bi dobro vidjeti e, neke statistike o završnim proračunima Europskog parlamenta. Salvador, imaš li odgovor? Ne, nemam odgovor na ovo pitanje u vezi sa statističkim podacima. Jedina brojka koju imam na raspolaganju je o uštedama koje su nužne ukoliko želimo doći do poželjnog iznosa, odnosno iznosa e, inflacije. Ono što je Goran Farm tražio, mi ćemo do, doći do tih podataka, tražit to od e, uprave i uvjeren sam da će biti brojke revidirane, umanjene, ali to treba vidjeti s predsjedništvom i upravom. Znate, gospodine Gajer, predsjedništvo vodi veliki posao, zato postoji e, mirenje i zato kasni s nekim stvarima dva tjedna, ali naravno predsjedništvo ima svoju riječ s tim u vezi. I mislim da ćemo se moći dogovoriti na konač, u konačnici o jednoj znatno manjoj, manjem iznosu. Uostalom, to je e, želja ovog parlamenta i vjerujem da će e, jednako biti i u slučaju novog sazva parlamenta. Dakle, treba stvar jasno reći koji dio e, rashoda su nužni. Tu se trebamo dogovoriti i sa upravom, odnosno s predsjedništvom. To će biti u dodatku, a mimo toga imat ćemo pravne obaveze dobro, molim vas kratko jer moramo preći na glasovanje. E, hvala, samo sam htio informirati e, ovaj odbor. Dakle, ovdje se ne radi o podacima od 2015. godini, ali o svježim podacima. Dakle, jučer kao na sastanku odbora regija čuo sam glavnu upravu regiji gdje je rečeno malom broju zastupnika da krajem 2013. godine su došli računi za kohezijske fondove od 19 milijardi eura, 8 do 9 je vraćeno da se prenamijene, ali 10 milijardi je ostalo za plaćanje za e, i opća uprava regije rekla da može platiti 6,5 e, milijardi. Dakle, ako se ti računi vratili od 2013. godine, imamo rashod, odnosno raskorak od 12,5 milijardi e, od 2013. godine i to će imati veliki utjecaj i trebalo bi početi razmišljati o e, amandmanima o proračunskim promjenama za 2015. godinu. Hvala. Da, hvala kolega. Tu ste spominjali o proračunu komisije ili odbora o kojem smo govorili malo prije i za kojeg ćemo imati raspravu 4.3. s povjerenikom Levandovskim i povjerenicom e, Georgijevom da vidimo e, kako se E, izvršava cijeli proračun 2014. godine u prvom kvartalu 2014. godine i koje su osobite potrebe e, koje računa koji stižu na plaćanje e, odnosno obveze za plaćanje o humanitarnoj pomoći. Dobro, dakle nakon ovih razgovora o pripremi nacrta proračuna parlamenta trenutno radimo na privremenom, e, s privremenim rokovima prema kojem nacrt proračuna treba biti usvojen od strane predsjedništva 24. veljače. Mi razmatramo u tom slučaju 18. veljače da održimo e, sastanak predmirenja između odbora e, za delegacije odbora za proračune i odbora izaslanstva predsjedništva. Formalno miranje e, bilo bi vođeno 25. veljače i krajnji rok za amandmane 27. Usvajanje nacrta izvješća na odboru za proračune 4. ožujka, sljedeći sastanak dakle, a plenarno, plenarno zasjedanje bilo u ožujku. Dakle, hvala. Sada prelazimo u skladu sa e, satnicom i dnevnim redom na glasovanje. Imamo glasovanje koje nije baš uobičajeno. Izvjestitelj je Ing Gressle. Tu se radi o davanju mandata izvjestitelja za vođenje pregovora o odredbama koje će izmijeniti financijsku europski pravilnik nakon e, e, uvođenja usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira. Imate glasački popis. Možda bi Inge mogla predstaviti dosije. Hvala. E, dakle, radi se o tehničkom i nekontroverznom dosjeu dakle nakon e, radi se o primjeni e, rezultata pregovora o višegodišnjem financijskom okviru dakle i ta revizija je već bila u zajedničkoj izjavi e, prilikom u, u listopadu dakle mi uvodimo dodatnu fleksibilnost za Connecting Europe Dakle, sve to potpuno nekontroverzno, neupitno i vijeće to prihvaća. Komisija je već podastrila svoj prijedlog i prema njemu smo ovo sve nadopunili. Dakle, gotovo da smo mogli preuzeti tekst komisije E, bez izmjena, ali zahvaljujem kolegama koji su e, uložili amandmane. Dakle, ovo je dosje iz snova e, i samo vas želim podsjetiti da su, je ovo u međuvremenu od strane komisije i vijeća već prihvaćeno. Drago mi je da će Juta predsjedati Dakle, radi se o fleksibilnoj primjeni e, programa Connecting Europe. Mi želimo biti sa ovim poslom gotovi unutar ovog saziva, prije kraja saziva. E, inače bismo glasali tek u travnju o tome, ali e, ja se nadam da ćemo sada ovo sve skupa brzo obavito, obaviti kako bismo postigli tu potrebnu fleksibilnost. Mm, odlično, hvala. Ako imate glasačke kartice, bilo bi dobro da na taj način provjerimo imamo li kvorum za završno glasovanje. Inače ćemo glasovati e, podizanjem ruke. Dakle, unblock glasovanje, dižemo ruke, amandman prvi i usmeni amandman B. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Jedan protiv. Suzdrani? Jedna suzdrana. Dakle, osvojeni su prijedlog, glasovanje o zakonodavnom prijedlogu. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Jedna suzdržana. Usvaja se. E, tko je za zakonodavnu uredbu? Rezultat protiv, suzdržani, usvaja se konačno glasovanje. Tu se radi o mandatu za e, vođenje pregovora koji dajemo Inge. Tu predlažem e, elektroničko glasovanje. Tu treba znati... Dobro, dakle, nek se jave oni koji, nek dignu ruku oni koji nemaju karticu. Dobro, najprije ćemo vidjeti kakav je rezultat. Jesu li svi glasovali? Evo, 30 je glasovalo, 29 je za, e, jedan protiv, trebalo smo nam 23 glasa, imamo ih, no oni koji nisu mogli glasovati, koji su htjeli glasovati za, evo još jedan, dva, tri, dobro, je li netko htio glasovati protiv? Ne, suzdran? Ne, dobro. Dakle, imamo 32 za, 1 protiv, 0 suzdržanih. Inge je dobila, dakle, odličan mandat. A Juta će voditi naše izaslanstvo. Čestitam. Odlično. Uz ovo glasovanje, dakle, proglašujem da u skladu sa pravilnikom 70. E, našeg parlamenta e, pregovarački tim može sada započeti pregovore s vijećem i e, podastrijeći rezultate tih pregovora našem odboru. Eto. Hvala. Sada možemo preći, odnosno nastaviti s glasovanjem. Jasno mi je da za proračuna Njence, nema nikakvih virmana. Međutim, međutim, Monika, za tvoj proračun, tu imamo jedan jedan virman, to je točka 16, a to nam trebaš obrazložiti. U titru du To se odnosi na odbor regija. Dakle, tu je stvoren jedan klub europskih konzervativaca i reformista. Oprostite, e, morala sam samo naći dokument. Radi se o nečemu što smo odlučili u prošloj godini izvjesne e, dakle za, za e, osoblje odbora regija mora se dakle radno mjesto za za jednog A9 e, zaposlenika se mora pretvoriti iz e, temporary u, permanent official e, u skladu sa statutima dakle jedno radno mjesto AD9 samo o tome je riječ dobro, tko je za taj Virman? Hvala, tko je protiv? Jedan protiv, tko je suzdržan? Usvaja se. E, drugih Virmana nema, niti bilo čega o politici vezanoj za nekretnine. Završili smo sada s glasovanjem, pa možemo nastaviti sa e, razmjenom mišljenja o izvješću gospodina Alfonsija. Gospodin Alfonsi je tu i govorit ćemo o sporazumu po pitanju ribarstva koji se treba sklopiti sa Republikom Sejšelima. Izvolite kolega. To je inače točka dnevnog reda broj 10. Radi se o uobičajenim sporazumima na temu ribarstva. Mnoge od njih smo već razmatrali na našem odboru. Prvi je dakle onaj koji se odnosi na šele i e, kroz šest godina u iznosu otprilike nešto više od pet milijuna eura godišnje. Radi se o komercijalnom sporazumu za potporu ribarstvu u toj e, zemlji, odnosno u zemlji na koju se odnosi. ja ovdje nemam ništa posebno za reći tražim podržavanje tog izvješća. E, hvala kolega. Rok za ulaganje amandmana je do sutra. A na ovom odboru ćemo o tome glasati 4. ožujka. Tako ćemo moći na vrijeme dati mišljenje odboru za ribarstvo koji će o tome glasati 17. ožujka. Vrijedi li isto i za komore? Pa, za komorsko otočje e, moram nešto drugo reći. Dakle, radi se o proračunskim sredstvima koje predstavljaju desetinu prethodnog. Dakle, što se tiče proračunskih sredstava to nije toliko važno. Međutim, postoji jedan mali problem, a to je da će vlada komora izravno pregovarati sa e, zemljama Evropske unije o tome da e, e, ribarske brodice mogu tamo ići u ribolov, što je zapravo kršenje sadašnjih e, odredbi, ali ja usprkos tome se zalažem da se podrži ovaj sporazum jer se radi o vrlo malim sredstvima. Prethodni sporazum je bio e, u trajanju od šest godina, sljedeći će biti od tri godine, dakle pola vremena manje, a nadam se da će se za te tri godine srediti situacija sa europskim brodovlasnicima i ribarovnim e, tvrtkama. Hvala. Hvala lijepa. Da li imate možda e, primjedbe e, za dati e, izvjestelju ne. Dakle, rokovi su apsolutno isti, amandmani do sutra, 4. ožujka ćemo mi glasati odboru za proračun, a to će omogućiti odboru za ribarstvo da glasa 17. ožujka. Prelazimo sada na točku dnevnog reda broj 12. E, prilagodba fondu globalizacije za e, tekstilnu e, za tekstilnu industriju u Valenciji u Španjolskoj. Ivajlo je tu umjesto kolege Dardena. Hvala predsjedavajući. U ime naše kolega Frederika Rardena ja ću ukratko nešto reći o ovom izvješću. Dakle, radi se na nečemu što je usmjereno za 300 od 560 us, e, otpuštenih radnika u skoro 200 tvrtki tekstilne industrije u Valenciji. Radi se o virmanu koji će se izvršiti prema postojećoj uredbi s obzirom na to da nova uredba još nije stupila na snagu. Nekoliko pojedinosti vezano je za Frederikovo izvješće. On čestita komisiji na brzoj reakciji, dakle u četiri mjeseca i nije bilo kašnjenja kao što e, je ranije znalo biti. Općina Valencija već je počela raditi na ovom projektu i to čak i prije nego što su počela biti e, uplaćena europska sredstva. To je pozitivno vrsta projekata koji se financiraju zaista je nešto što je u skladu s onim što mi želimo iz tog fonda, to je profesionalno usavršavanje, e, obuka za poduzetništvo i tako dalje. Došlo je i do dogovora među socijalnim partnerima u Valenciji. Ne postoji dvostruko financiranje, odnosno preklapanje financiranja sa strukturalnim fondovima, a Frederik Darden predlaže i sporazum između vijeća i parlamenta vezano za novu uredbu EGF uključujući i e, povećanje izdvajanja na 60% i tako dalje i tako dalje. Zaključno e, predlažemo da se ovo izvješće podrži. Hvala Ivajlo. Sada Salvador ima riječ. Hvala. Ja sam htio upravo naglasiti činjenicu da je Europska komisija po prvi puta na imala rok, odnosno nije iskoristila rok od šest mjeseci i u kraće vrijeme je tu reagirala tu dakle Europska komisija postaje učinkovitija i brže reagira na ovakvu vrstu zahtjeva. To je jako dobro, nadamo se da će se to nastaviti i u budućnosti. A drugo, općina Valencija je jako e, puno napredovala u načinu na kojem trebaju postupati sa zahtjevima u okviru e, fonda za prilagodbu globalizaciji. Dakle, e, u e, Valenciji je tekstilna industrija bila sasvim ispala iz e, igre i proizvodnje zbog konkurencije trećih zemalja. I moramo reći da je jako dobar primjer na koji način je općina Valencija reagirala na ovakve promjene u sektoru tekstilne industrije kako bi se u Europi izgradila zajednička vrsta odgovora na ovakve situacije. Mi dakle mislimo e, da treba e, ovo izvješće usvojiti kada za to dođe vrijeme. Hvala lijepa, nema drugih primjedbi, pa vas dakle podsjećam na naše rokove. Amandmani do 19. veljače trebaju biti uloženi na odboru za pitanje zapošljavanja. Empol će biti 13. 13. E, veljače, a mi ćemo na e, plenarnoj u ožujku, dakle to glasati. I sada posljednja točka dnevnog reda, izvješće o europskom e, javnoj potrošnji na nivou zajednice i na razini pojedinih država. Pozdravljamo gospođu Ameli e, Barbidoša kao gospodina e, Nunesa Ferrera. Gospođa Barbjerošar je sa sveučilišta u Strasburu, dok je gospodin iz CFS-a i prošle smo tjedna o tome odnosno u sličnim pitanjima razgovarali u Strasboru. Evo, odbor za proračun naručio ovu studiju zato što kada smo raspravljali o proračunskim okvirima za sljedećih sedam godina i kada se uspostavljao parlamentarni aspekt postupka europskog semestra, mi smo osjetili potrebu da se pobliže upoznamo s odnosima između proračuna zajednice i nacionalnih proračuna. Dakle, u kojoj mjeri europski proračun utječe na nacionalne proračune, kakav je učinak i kako s druge strane iz država se pomaže realiziranje europskih zajedničkih ciljeva. Moram reći da je nama u parlamentu, a naročito u ovom odboru žao da je europski proračun koji je smanjen za 1% PNB bruto proizvoda smanjen pa da nije zato dovoljno. E, htjeli smo dakle saznati nešto više o tome, naručili smo studiju, da nam kažete do kakvih ste zaključaka došli. Hvala lijepa. Ja ću vam predstaviti studiju o tome kako se e, dijeli nadležnost po pitanju proračuna u na razini zajednice i u državnim proračunima kako bi se bolje trošilo u ovoj situaciji kada većina država sanira svoje proračune ovakva se pitanja postavljaju prvo što se treba napraviti je znati tko što radi, kada se radi o podjeli nadležnosti, odnosno onoga što se radi na razini zajednice i onoga što se radi po državama. I ja ću vam zato danas predstaviti agregatni pristup gdje se istovremeno predočavaju ove dvije razine kako bi se moglo bolje objasniti kako se zadaci raspoređuju. Cilj je e, naše studije dvostruk da se prouči koliko se uopćenito troši u Europskoj uniji kada se dvije razine zbroje, nacionalna i e, ova na razini Europske unije, to je prvi dio onoga što ste dobili. A drugi je cilj da možemo na međunarodnom planu stvari e, usporediti i da usporedimo javne financije s drugim modelima koje postoje. Postoje drugi sustavi, dakle. Ja ću danas govoriti o usporedbi tih elemenata, a imat ću, pozivat ću se na višegodišnji financijski proračun kao na referentnu točku. Počet ćemo od toga kako se upravlja na više razina financijama u Europi. Tabela koju vidite govori vam kako se dijele nadležnosti između e, razine zajednice i razine država. Vidite da u EU 98% javno potrošnje ide na nacionalnoj razini, a 2% na razini zajednice usporedbe radi SAD i Kanada gdje je e, situacija drugačija. U SAD-u e, središnja vlast 64%, a u Kanadi 37%. Evo to je prva usporedba, ali vidjet ćemo da ovisno o tome o kojoj se domeni radi, E, da će u nekim slučajevima udio zajednice biti puno važniji. Druga stvar na ovoj tabeli isključuju se sve ono što se odnosi za zdravstvo i e, socijalna pitanja. Tu je situacija 96 naprama 4% a vidite ovdje i podatke za SAD i Kanadu. Ovo naravno nije dovoljan pristup jer se mora zaći više u pojedinosti i gledati sve sektor po sektor. Možemo ustanoviti da Europska organizacija javnih financija kako na nivou država tako i na nivou Europske unije se usmjerava na tri stvari. Konkurentnost, vanjske odnose i e, izdatke vezane za administraciju. Ja ću sada iznijeti to u pojedinostima kako bismo vidjeli zašto ovakva organizacija javnih financija u Europi predstavlja mnogo što šta atipičnog. Počet ćemo naravno od e, rubrike konkurentnost za rast i zaposlenost. Sve je ovdje predstavljeno na isti način. U tablici prvi stupac e, e, Evropska unija, nakon toga SAD, nakon toga Kanada. I svaki puta stoji centralni dio, dakle nivo zajednice u slučaju Europske unije i decentralizirani dio koji se odnosi dakle u Europskoj uniji na države. Kako treba očitavati ovu e, tabelu što se tiče razvoja, istraživanja, konkurentnosti i inovacije, tu je zajednica ima manji udio u odnosu na ono što se događa drugdje, dakle u SAD-u i Kanadi skobodarskog stanovišta, dakle postoje razloge zašto se ovdje radi u većoj e, centralizaciji. E, to su pitanja vezana za e, ekonomije opsega. Pogledajmo sada vezano za obrazovanje tu je u Kanadi jako decentralizirano, a isto tako i u SAD-u. Dakle, jasno vidimo da kada se radi o konkurentnosti, istraživanju i razvoju inovaciji, da je u Europi razlika između centralnog nivoa i nivoa država. Prelazim sada na sljedeći dio, koheziju, konserviranje i upravljanje prirodnim bogatstvima i sve ono što se odnosi na pitanja građanstva, pravosuđa e, i tu vidimo da imamo veliku decentralizaciju organizacija javne potrošnje u Europskoj uniji ne izgleda e, jako različitom od e, podjele rada u drugim e, dijelovima svijeta. Što se tiče ruralnog razvoja, poljoprivrede i srodnog, vidimo da ono što je vezano za poljoprivredu, dakle potrošnja vezana za poljoprivredu, ribarstvo i e, ruralni razvoj, da je to decentralizirano E, e, iako e, je centralizacija puno veća nego SAD i Kanade. Ostale proračunske linije su one koje su više vezane za socijalna pitanja, stanovanje, socijalna zaštita, zdravstvo i tako dalje tu ne možemo e, zapravo izvući neki model jer tu ima neke i decentralizacija i centralizacije. E, to e, zapravo ovisi o različitim razlozima zato pa se ne može izvući jedan općeniti zaključak, a isto vrijedi i za okoliš. Za kraj potrošnja vezana za vanjske odnose i za državnu upravu. Dakle, vanjski odnosi osim humanitarne pomoći su sasvim decentralizirani za razliku od SAD i Kanade. Dakle, uz jednu razliku, a to je pomoć susjednim zemljama i humanitarna pomoć gdje se tu intervenira na razini Europske zajednice. I na kraju sve što se odnosi na administraciju, upravu. E, to je nešto što se često ne spominje dovoljno. Tu se govori dvije stvari, jedno za dakle izdvajanja za upravu, a drugo je za e, otplatu duga. Budući da e, Europska unija ne može ući u dugove, to sve radi dakle sve države. Na kraju mog izlaganja pokazat ću vam ovu lijepu tabelu koja ima puno boja i e, tu vam želim zapravo prikazati sintezu nadležnosti javnog interveniranja u svim sektorima ovdje prema višegodišnjem financijskom okviru 2007-2013. godine. Ovo što je na ljubičastoj pozadini je ono gdje dolazi do podjele nadležnosti Europskoj uniji i što predstavlja dosta atipičnu situaciju u odnosu na druge dijelove svijeta. Za ostale rubrike ili nema neka velika tendencija ili je pak to vrlo slično Europska unija i drugi dijelovi svijeta? Hvala. Najpše hvala. Ovo je bilo vrlo jasno. Sad ćemo saslušati gospodina Nunjesa. No prije nego započnemo raspravu imam pitanje koje vam želim postaviti o ovoj tabeli koja se odnosi na vanjske odnose o humanitarnoj pomoći. Dakle, to je jako zanimljivo vidjeti da financiranje Unije predstavlja trećinu, što je veliko. No, vi smatrate da 50 država, sjednjih američkih država i kanadske provincije e, sudjeluju, predstavljaju nula što se tiče humanitarne pomoći, da to nije malo prebrz za zaključak. Pa čujte, to, je, to su, e, to smo dobili od OSCE-a o troškovi e, za, e, u Americi za humanitarnu pomoć su e, sa federalne razine. Dobro, najpša hvala. Gospodine Nunjes, izvolite. Hvala. Hvala, govorit ću engleski. Dakle, studiji je traženo da se napravi, da se prouči utjecaj e, na proračun e, proračuna, dakle da li je to kap u moru ili pokretačka snaga, da li europski proračun predstavlja samo 1% BDP-a Europske unije i 2% e, javnih rashoda. Dakle, jedno pitanja koje mi je postavljeno odnosilo se na utjecaj efekt poluge, no ja sam malo to E, više e, vidio da je to malo kompleksnije, ali sam učinak poluge e, odnosi se na to koliko se sredstava uključi i dakle to je izračun troškova rashoda, no moje pitanje je ne samo koliki je učinak poluge, već i efekt kako bi se mogao opravdati taj utjecaj poluge. Dakle, tu se ne radi samo o utjecaju učinka poluge. Analizirao sam nekoliko studija kako bi došao do zaključaka i usredotočio sam se na kohezijsku politiku i konkurentnost, po i još nekoliko stvari, e, vanjsko djelovanje, jer tu su neke važne stvari koje treba uključiti i nisam e, analizirao izravna plaćanja jer to je nešto e, tu je Europska unija preuzela obvezu da financira tu politiku, ali to i e, investicijska politika, dakle vidio sam koliki je utjecaj e, investicijskog dijela, a ne onoga, e, onog dijela troškova koji se rashoda koji ne predstavljaju investicije. Dakle, opća analiza je takva da konkretna sredstva su dvostruko veća od proračuna, dakle ukoliko odstranite poljoprivrednu politiku i dio koji nije sufinanciran, to bi značilo da fondovi pokreću, mobiliziraju tri do četiri puta e, višestruka sredstva nego sredstva proračuna. I to je izračunato, dakle, tu se radi o akumulaciji kapitala, investicijama i kada se investira onda to ima dugoročni utjecaj i e, različite studije pokazuju dugoročni pozitivni utjecaj na BDP. Dakle, možemo reći da europski proračun je pozitivan, no bolje je ići malo e, detaljnije i vidjeti konkretne neke elemente u studijama. Dakle, Druga stvar na kojima nismo mogli e, analizirati, važne su dugoročno, ali to su utjecaji koji se ne odnose sam, koji nisu vidljivi direktno na BDP-u, ali mogu biti evidentirane. Dakle, to je činjenica da zahvaljujući proračunu EU-a i mom radu i iskustvu vidi se kretanje na standardizaciji nacionalnih postupaka i strategije, što je jako pozitivno i dugoročni utjecaji su vrlo važni i ne smijemo ih zanemariti. Druga stavka jeste da se pojavljuju, da su vidljivi novi financijski instrumenti, a koliko su oni značajni, pa jako su značajni za budućnost proračuna. Oni e, ne zamjenjuju e, subvencije, ali mogu zamijeniti investicije koje treba biti financirane subvencijama i E, djelomično dofinancirane. Dakle, to daje veliku fleksibilnost i povećava u, e, u, u efekt učinak pologe e, proračuna. Sad osvrnimo se na konkretne pojedinačne stvari. Istraživanje i razvoj. OECD je došlo do zaključka da se za poslovne subjekte je dodana vrijednost 13. Dakle, za svaki euro e, koji je investiran u istraživanje i razvoj e, imat će 13 e, učinak. Dakle, iako je to jasno, mislim, ne raspolažemo konkretnim brojčnim podacima s tim u vezi, ali Europska unija svakako se usredotočuje više na istraživanje i preraspodjelu instrumenta i financijskih sredstava nego što je to bio slučaj u prošlosti. Dakle, i tu je brojka kojom se množi 13 ili 14 puta za svaki euro. Dakle, utjecaj na gospodarstvo bit će dva puta veći nego e, za cijeli proračun. Dakle, 5%, dakle za 70 milijuna koje se tu ulože, možda će predstavljati više od jednog 1% e, proračuna. Dakle, istraživanje i razvoj imaju jako važan utjecaj prema ovoj studiji. Ako se sada pređe na kohezijsku politiku, tu je učinak e, sredstava e, trostruk. Tu imamo i nove instrumente, ima dosta fondova koji su stavljeni koji se koriste, no prema proračunu sveukupni rashodi zajedno sa europskim proračunom, dakle nacionalni i europski, imaju gospodarski učinak eh, za koheziju eh, koji je dvostruk, dakle to znači ako imate BDP koji eh, stvara dvostruk više sredstava nego što je njegova cijena Dakle, ne može se očekivati jednak utjecaj kao u slučaju istraživanja razvoja, ali je jako važan. Isto tako treba uzeti u razmatranje da se tu radi i za financiranje e, e, ciljeva za razvoj EU. Može se raspraviti o ovome, no to, za to bi trebala još jedna studija, ali svakako se na to promatra na pozitivnom svjetlu. Drugi elementi koji su važni glede financijskih instrumenta jeste da ćemo sada imati nove instrumente za infrastrukture. Tu je imat ćemo isto tako e, jamstva za e, transport Dakle, to znači da će moći mobilizirati sredstva do 30% vrijednosti i to može imati pozitivno pozitivan utjecaj za sad ne možemo još izračunati koliko, no pitanje, osnovno pitanje odnosi se na kakvoću projekata, dakle koliko će to polučiti dodatnih sredstava. Druge male stvari koje sam unio, dakle uveo sam tu i vanjsko djelovanje u e, studiju, jer tu ima sve više više financijskih instrumenata usporedbi sa prethodnim e, višegodišnjim financijskim e, okvirom, Dakle, oni imaju, jako su privlačni i ono što se događa jeste da vanjsko djelovanje posredstvom metode mobiliziranja u dvostruči totalni iznos e, proračuna. Dakle, ukoliko ima 50 milijardi e, eura, e, dođe se do još toliko. Dakle, u dvostruči e, sredstva posredstvom financijskih instrumenta. Financijski instrumenti su jako mali dio proračuna vanjskog djelovanja ali imaju veliki utjecaj. Evo, zaključno. Ono što je važno uvidjeti jest da, da, europski proračun ima velik utjecaj ukoliko se uzme investicijski aspekt, dakle isključi e, poljoprivredna e, politika, dakle to je obvezna stavka i ne možemo je obrađivati na isti način, ali ukoliko se to izuzme, cjelokupni e, učinak je dvostruko od rashoda ili četiri puta e, veći od investicija ukoliko sve uzme u obzir. Dakle, eto, to su konačne brojke, njih ne možemo e, uzeti e, u totalnoj vrijednosti jer morale bi se još neke elemente detaljno uključiti, tako da bih mogao imati opće brojke koje su isuviše općenite ili detaljne e, brojke koje nisu dovoljno jasne, tako da sam pokušao prikazati vezu između jednog i drugog, to je bilo jako teško. No, proračun Europske unije ne predstavlja kap u moru i e, ova kap e, to koliko će ovakav biti važna i koliki će utjecaj imati uveliko, uveliko ovisi o državama članicama i kako će iskoristiti e, sredstva. Dakle, ove zadnje promjene u vezi strategijom koje su uvedene, te obveze su od iznimnog značaja i mislim da će s vremenom proračun Europske unije se preobraziti, i postati pravo investicijsko sredstvo. I ovo što sam ja iz, iznio e, zasnovano nekim starim brojkama, tako da ne odražava u potpunosti e, sadašnju situaciju, ali sigurno ne želim ništa izmišljati novo, ali vjerujem da će utjecaj biti još veći u budućnosti. Hvala lijepo. Hvala vam. Ovo je bilo jako zanimljivo. Dragi kolege, imate li nekih e, primjedbi, pitanja koje biste željeli postaviti našim govornicima? Ivajlo, izvoli. Evo samo nekoliko opaski. Nakon što smo vidjeli ove brojke, bilo bi zanimljivo e, malo zaći u detalje. No, uz sve su uvjetovanost u, funkcioniranjem Europske unije, proračuna i tako dalje, mislim da imamo jedan primjer e, prvenstveno iz e, izlaganja gospođe Barbije Gošar o onome što bi trebao biti važan dio proračuna kada je riječ o ravnoteži e, u financiranju. Jer ukoliko pogledamo što je na u samom vrhu e, prioriteta, tu, su, tu je dakle konkurentnost, transport, energetika i tako dalje i tako dalje. Vidimo da imamo jako malo centraliziranih rashoda i oni bi bili još učinkovitiji ako bi prolazili kroz europski proračun, a ne kroz nacionalne proračune. Što se tiče ostalih nekih drugih stvari, vidim e, ovdje e, što se tiče kohezije, više manje uz sve pretpostavke i suzdržanost koju moramo imati, e, poljoprivreda i kohezija su negdje za za europska poljoprivreda i kohezija su iza Kanade i sad više manje. Dakle, ukoliko bismo željeli napraviti nešto više u ovim, u ove tri oblasti. Definitivno bi se trebalo, zasigurno bi se trebalo poraditi na infrastrukturama, konkurentnosti, u što je uračunato istraživanje i razvoj i po mom mišljenju to je glavni zaključak do kojeg treba doći na temelju ovih izlaganja. Hvala. Ne, e, Juta, izvoli. Zapravo e, sad nismo saznali ništa novo sve smo ovo već znali, samo smo sad dobili e, podatke, konkretne brojke koji e, dokazuju ono što već znamo. Ono što ja vjerujem, kao mislim i svi koji rade u ovom odboru, je da mi sa našim brojkama možemo biti samo onoliko dobri koliko su dobro upotrijebile zemlje članice sredstva koja su dobile. To se vidi koliko se sa koliko daleko su pojedine zemlje članice otišle sa sredstvima koje su dobili iz fondova ono što se ja sad pitam je kako ćemo ove informacije e, ubaciti u glave e, nacionalnih e, parlamenata i nacionalnih dužnosnika koj, s kojima razgovaramo. Dakle, kako da njih E, u ovo se uvjerimo. Kad bi nam za to sad ponudili rješenje, to bi bilo odlično. Da, pa tijekom e, konferencija s nacionalnim parlamentima u okviru europskog semestra moćemo proširiti ove e, analize. Evo nekoliko primjedbi i opaski i pitanja. Gospodin Munjes, kad kažete, ovo je jako važno i interesantno, dakle kad kažete ispričavam se, govoreći o proračunu za istraživanje i razvoj, jedan euro potrošen iz proračuna Europske unije može napraviti efekt poluge koji iznosi 13. Ne, nisam dobro shvatio. Tu se ne radi o učinku poluge, već o konačnoj vrijednosti za poslovne subjekte, odnosno gospodarska kretanja, izravna gospodarska kretanja, povrat na investiciju. Jer e, poluga je sufinanciranje, ali to je mali. da, dakle, jedan euro koji je Europska unija investira, uloži u istraživanje, stvorit će 13 eura BDP. Da, to je izračun iz sredine 2016. godine OECD-a za 2013. nemamo ažurirane podatke, vjerojatno se tu radi još boljim rezultatima, sada e, bi trebalo biti još bolje s novim instrumentima. Jer istraživanje i razvoj velikim dijelom pred, e, 100% e, za istraživačke institute, za srednjem imala poduzeća, to je 80%. Dakle, nema velikog učinka e, poluge osim za instrumente za risk finance, ali što se mene, dakle u prošlosti to je već iznosilo 13, množilo sa 13, a sada određeni izračuni, e, prognoze, studije ukazuju na to da je e, da se to množi sa još puno većim brojem. Dakle, pretpostavljam da ta stopa koja je jako velika ovisi o onome što će, na čem će se istraživati, o razini između e, temeljne, primijenjene, primijenjenog istraživanja, o istraživanju za uvez konkurentnosti, tako dalje. Dakle, tu OECD ima mogućnosti da e, istraži sve te stvari, da, da se bude jako precizan, jer ta, ta brojka je nevjerojatna. Da, brojka je dosta nevjerojatna, Moram reći da sam imao samo četiri tjedna na raspolaganju da e, napravimo studiju, mogao sam pročitati što su oni radili na polju ekonometrije. Dakle, oni porede učinke, no na dosta rigorozan način i ne mislim da ima boljih studija. Naravno da ih se može uvijek kritizirati, Čitav onaj dio kojim se potkrepljuju podaci i sve ovo što se odnosi na obzor 2020, to je, e, to je dakle sve ovo što je sad već počelo, to velikog značaja imat će e, veliki utjecaj i razlika između ova tri, ove tri razine istraživanja e, će uvijek biti važne, no nova prema novim smjernicama to bi moralo imati još veći utjecaj na gospodarstvo, na industriju, na primjer. Mislim da će to biti jako dobro. dobro. A što se tiče politika, kao što je kohezijska politika, ili kada se radi o vanjskom djelovanju, tu onda imamo koeficijent e, množenja puta dva. Ili tako? Pa što se tiče, neki, neki, neki elementi su više socijalno usmjereni, drugi ne. Dakle, množi se sa dva, ali u biti to je više, to je četiri puta iznos europskog e, proračuna. Zatim ima sufinanciranje i tu se udvostručuje proračun, dakle četiri puta od nacionalnog e, zbira. Dakle, jedna milijarda se pretvara u četiri, ako gledamo učinak. Dakle, zato kažem dvostruki e, proračun Europske unije, jer e, u europskom proračunu ima dijelova koji nisu baš investicije, dakle polovina proračuna Europske unije je 0,5% bdp to su ja sam vidio različite studije i jako je teško doći tu do izvući zaključke. Tu su ogromne razlike ja sam došao do e, srednjih vrijednosti, neke studije iznose puno slabije podatke, druge znatno veće, dakle jako je teško doći do zaključka. Dobro, dakle što se tiče dakle razmjera nekih vrijednosti, vi smatrate da u europskom proračunu polovina tog proračuna e, predstavlja investicije, stavimo pod strance funkcioniranje institucija pro poljoprivredu, dobro trebalo bi razmišljati o poljoprivredi, ali pojednostavimo stvar, dakle pola proračuna bi e, bilo investicije, tih 0,7% stvara 2, odnosno 2,5%. Da, dakle to je gospodarski taj e, učinak. Da, i s tim e, učinkom koji je od, izuzetno varira od države do države vi imate tu sve brojke u, s državama članicama. Da, ja tu imam brojke, tu su, to su brojčano izraženi podaci, e, sveučilišta e, koji su koristili različite modalnosti, tu je i EGFIN, no na dugoro, dugoročnom aspektu najvažnije je temeljni utjecaj za dugoročno razdoblje. Dakle, tu je izračunato da će BDP dugoročno biti za 2% veći. Dakle, tu je konstantni utjecaj, jer se radi tu na utjecaju, na osnovne infrastrukture. Dakle, e, zahvaljujući e, Europskoj uniji bit će taj proračun za 2% veći. Dakle, jer ovdje je važno i e, važno je analiza krize Dakle, važno je vidjeti što, se dogo što bi se dogodilo da nije bilo europskog proračuna. Gdje smo bili da nije bilo tog europskog proračuna? Dakle, dugoročno bilo bi, bila bi situacija za 2% slabija. Dobro. Helga Trupel, izvoli. Da, hvala. Gospodin Nunes, ja bih htjela znati na temelju vaše studije i posljedica da li preporučujete da povećamo dio investicije u proračunu s obzirom da ima e, pozitivni efekt na Europsku uniju. Da li bi to bila jedna od vaših preporuka? Pa mislim da bi se tu moglo vidjeti određenih potencijala e, glede širokih transeuropskih investicija u sektoru energetike, na primjer moglo bi se toga još uraditi jer energetika ima veći povrat na investiciju ne bih samo rekao da povećate proračun da postoji nekih oblasti u kojima se, se može povećati u drugim oblastima bi se moglo potaknuti upotrebu financijskih sredstava mislim da E, zajmovi za projekte bi mogli biti dobri što se tiče pametnih infrastruktura u gradovima i tako dalje, ali tu ulazimo u neki drugi stupanj i tu su velike napetosti jer se mijenjaju pravila onda funkcioniranja proračuna, zašto se može potrijebiti. Dakle, postoje veliki e, postoje brojni primjeri kako se može stvar, situacija poboljšati sa, sa sredstvima i pravilima na raspolaganju. No, trenutno mislim da ne bi bilo loše da se proračun racionalizira jer mu je to potrebno, utjecaj je, njegov utjecaj je bio puno niži nego što bi mogao biti e, da strategije nisu bile koherentne. Sada ćemo imati na raspolaganju nekoliko godina da, bude, e, da to ne bude tako i da se nakon par godina poboljša e, način na koji se koristi proračun. Naravno, možete naći brojne razloge zašto bi se mogao voljeti ili mrziti proračun, ali potencijal njegov je jako važan. E, ja u svakom slučaju se slažem s tim da se treba poboljšati uporaba proračuna jako mi je zanimljivo vidjeti, bit će jako zanimljivo vidjeti što će se desiti u ovom narednom sedmogodišnjem razdoblju i kako države članice mogu da prilagode, svoju uporabu e, proračunu, jer s obzirom na e, rokove neće možda neke uspjeti dovoljno dobro da se prilagode, no u svakom slučaju potencijali proračuna su veći i bolji nego u prethodnim razdobljima bilo je isuviše do sada regionalnih projekata koji su bili zanimljivi, ali nije bilo dovoljnih investicija i to će sada polako nestajati. Dobro. Ne smemo nikada zaboraviti da je konačni cilj ovih javnih politika i pomoći za investicije nije da se troši radi trošenja i da se ima utjecaj na javne rashode, već da se može utjecati na zapošljavanje, konkurentnost, e, nove projekte, inovacije i tako dalje. To se ponekad zaboravlja. Vaš rad bit će uveliko zanimljiv konkretno mislim na dva različita aspekta. Najprije, što bit će zanimljivo glede naših amandmana, glede na sljedećeg e, prijedloga nacrta proračuna, bit će zanimljivo vidjeti, nadovezujem se na pitanje koje je postavila e, kolegica Trupeli i Vajlo, dakle vidjeti da određene proračunske linije e, imaju veći utjecaj na gospodarstvo od drugih. Dakle, koliko je naš cilj da podupremo gospodarski razvoj u trenucima kada e, se u prosječku okljeva između recesije i širenja, onda ovisno o državnom članicama, dakle to je važno znati, imati na umu. A druga oblast u kojoj su ove informacije od pomoći odnosi se na proračunske sposobnosti eurozone. Dakle, gospođa Barbije Gošar je prošlog tjedna u Strasburu e, s nama o optimalnoj e, monetarnoj oblasti i s te točke gledišta usporebe koje ste napravili, spektakularne. Brojke pokazuju jasno da s jedne strane SAD, s druge strane EU, dobro, Kanada je u sredini, više manje, ali više ide ka centralizaciji proračuna na američki način. Dakle, tu se radi o dva apsolutno različita svijeta. ovo zabrinjava naše ministarstvo financija. Dobro, ministri za proračun nisu zaduženi za e, fiskalno pitanje, no e, no visoke djelatnike u državnim riznicama, jer e, Europsko vijeće ponekad i samo predsjedništvo Europskog vijeća žele da se eurozoni da financijske mogućnosti, financijski instrument koji bi omogućio ili da se pomogne državi članici koja bi bila državi koja bi bila e, žrtvom e, jako teške krize, bilo da se to zove asimetrični šok ili ne, bilo da s pomoć tog instrumenta igra kontracikličnu ulogu koja bi bila nadopuna monetarnoj politici kako bi se suočili sa opasnosti recesije. Hm, dobro, što da ne, teorijski gledano, ali u ovom slučaju bi, o kakvim bi se rashodima tu govorilo, koje bi to rashode trebalo financirati. Dakle, kombiniranje onih tabela gospođe Barbie Gošar i E, analiza gospodina Nunjesa, to pokazuje da imamo određene smjernice. Očito je da postoje neke investicije koje mogu imati veći i iminentni utjecaj od drugih, a istovremeno, no to je nešto što ovisi o politici i što je van dosega e, ekonomista, poslije se pitanje da li e, te investicije koje su najbolje za eurozonu, e, da li su to druge, a ne one koje su sada uzete u obzir u europskom proračunu, da li je problem broj jedan možda prije to da se e, da imamo fleksibilnost e, koja je bila puno veća ovim programima koje financira Europska unija, a ne da stvaramo dodatni proračun dodatne kapacitete kojima bi cilj bio da budu reaktivniji kako bi se financirali iste stvari kao posredstvom proračuna Europske unije. Dakle, to je velika rasprava koju nismo mogli započeti do sada mi bismo na odboru proračuna htjeli pokrenuti tu raspravu paralelno e, sa pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru, da vidimo da li postoji komplementarnost ili konkurentnost između e, te ideje o proračunskim kapacitetima eurozone i proračunu Europske unije. No, zaključno vijeće nije bilo spremno za takvu raspravu, o njoj će se raspravljati u sljedećem sazivu i narednim godinama, no to je pitanje koje je već otvoreno i e, u vezi s kojim i vaši početni radovi e, nam e, pojašnjavaju situaciju. Eto dobro, zahvaljujem vam svima. Želim dodati da smo predvidjeli na zahtjev Alde Suze i u okviru njenog izvješća još jedno savjetovanje o učinku financijskih instrumenata tijekom e, sastanka koji je predviđen za 23. ožujak, kako smo malo produbili, dakle, to pitanje. Eto, ukoliko nema nitko ništa za reći, istrpili smo dnevni red, zahvaljujem e, našim govornicima, e, molim koordinatore da ostanu u dvorani, a ostali su završili. Dakle, za pet minuta nastavljamo rad sa koordinatorima. Hvala.